E, kada je, riječ o financijskom obračunu, dakle e, i izvješće Antonesku se odgađa. Dalje. Imamo sve jezike osim estonskog i malteškog. Idućeg ponedjeljka ćete dobiti i pisani poziv za saslušanje o pravu na vodu od 15 do 18 sati i 30 minuta. Dakle, o građanskoj inicijativi Pravo na vodu. Dvijesto 274 posjetitelja se već prijavilo za sudjelovanje na saslušanju što znači da ćemo imati vrlo brojnu publiku, što će vjerojatno biti i obratno proporcionalno broju zastupnika kako već imamo ponedjeljkom poslijepodne, no u svakom slučaju radujem se tome, a još bih se više radovao da zastupnici sudjeluju u malo većem broju. Onda izvješće o Kopu 19 iz Varšave. Dakle, koordinatori su odlučili to se odgoditi do kopa 20. Ta konferencija sada u pripremnoj fazi. a kolega Pirillo u 11 prima grupu posjetitelja kao i kolega Lize, ali on e, ima posjetitelje od 10 sati. Evo, to su bila priopćenja. Od 12.30 do 14.30 u sama 1, A1 i A2 ćemo imati radionicu pod naslovom prema Europskom sustavu informiranja o raku. E, zatim u toku su različiti trijalozi. Prvi se održao početkom veljače, drugi je predviđen za 16. ožujka. Dakle, prvi trijalog je održan 11.2. i onda preinaka 5.3. Prvi trijalog se održao u siječnju i naredni se održava danas. Zatim ETS. Zrakoplov 102, dakle to je beskrana priča. Peter Lize, prvi trijalog eh, se održava 18.2. Evo, još neka priopćenja. Točka 3 odobrenje zapisnika sa sjednica održanih u rujnu, prosincu i siječnju. Dakle, nema nikakvih prigovora i stoga su zapisnici usvojeni. Dakle, idemo na četvrtu točku dnevnog reda, razine buke motornih vozila. Nažalost, izvjetitelja nema, ali ga dostojno zamijenio kolegica Jana Kudakis. Hvala, ja sam kolega Uski. Ja ću to pročitati točno kako je on to napisao i imat ćemo neke gramatičke pogreške, ne zato što sam ja to napisala. S obzirom na fazu u pregovorima o razini buke koje proizvode motorna vozila, Izrađene su nacrte preporuke za drugo čitanje i treba ih podneti na odobravanje odboru ENVI. Službeni rok za podnošenje amandmana je 25.2. Budući da je ovaj kompromis e, postignut na vrlo teškim pregovorima, ja bih preporučio odboru da usvoji ovaj tekst kako je i predložen. Lijepo pročitano, hvala. Hvala lijepa za ovu najavu. 22. ćemo započeti drugo čitanje. Rok za podnosenje amandmana je 12.2. u podne, a glasovanje u odboru ćemo imati 19. i 20. ožujka, a glasovanje u travnju. Kao i još mnogo toga o čemu će se glasovati u travnju. A sada stavovi vijeća. Mm. Njih ćemo imati do 24.2. Evo, to je kalendar. Možemo dakle nastaviti sa daljnjim radom. Prelazimo na izvješće gospodina Uručeva. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni uredbe broj 525 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola za okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i također sklapanje izmjene iz Dohe protokola za okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkog ispunjavanja obveza koje iz njega proizlaze. Evo, bez daljnjeg odlaganja dajem riječ izvjestitelju. Hvala. Poštovani kolege, Amandman iz Dohe utvrđuje drugo razdoblje izvršavanja obveza u okviru protokola iz Kiota koje počinje 2013. i završava 2020. I naravno to podrazumijeva obvezujuće obveze za smanjenje emisija. Također, konferencija iz Dohe je usvojila dvije tehničke odluke o tehničkoj provedbi kada je riječ o upravljanju takozvanim kioskim jedinicama. Istovremeno, u Europskoj uniji se razmatraju dva zakonodavna akta, odnosno ETS i također odluka o raspodjeli napora i također pravila o računovodstvu i tehničkoj provedbi. U isto vrijeme imamo također i nacionalne registre, imamo i europski registar za obračun emisija. Očito je da provedba Kioskog protokola iz 2012. iziskuje provedbene mjere kako bi omogućila zajedničko ispunjavanje obveza od strane Europske unije, zemalja članica i Irske i također kako bi se osiguralo sklađivanje sa radom sustava za razmjenu emisija i također sa odlukom o raspodjeli napora. Ja sada neću ulaziti u detalje ovih mjera, vrlo su dobro objašnjene u prijedlogu komisije i one obuhvaćaju više područja, znači procese upravljanja jedinicama, odnosno trgovanje kioskim jedinicama sa, na svim područjima, dakle e, za nabavu um, i odbacivanje opreme, zbrinjavanje opreme i tako dalje i također sa e, obračunskim periodom za prijelaz iz prvog razdoblja u drugo razdoblje ispunjavanja obveza i također Riječ je o upravljanju i o višku iz prethodnog razdoblja i također o preuzimanju obveza za novo razdoblje. Još jedno novo područje je e, obračun za udio u dobiti nakon e, trgovanja mm, jedinicama za smanjenje emisija i također još jedno područje je e, prvi međunarodni transfer za za količine jedinica. Dakle, komisija u svom obrazloženju sadrži, donosi brojne detalje i objašnjenja o tome zašto treba uopće izraditi te propise, tako da sada ja neću to ponavljati. No, želim istaknuti više aspekata. Prvi se odnosi na rješavanje nesigurnosti i potrebu prilagodbe. Budući da su količine školskih jedinica članova mm, Europske unije sadržane u sporazumu iz Dohe sve nesigurnosti i neodređenosti ili potrebne prilagodbe u određivanju zajedničke količine će se odnositi jedino na dodeljene jedinice Europskoj uniji, a ne na jedinice dodeljene zemljama članicama koje su šest. Pa, treba također istaknuti da e, još nisu prilagođena neka međunarodna računovodstvena pravila o tome. Primjenjiva računovodstvena pravila koja se odnose na e, napredak u ispunjavanju obveza su u suštini dogovorena u Varšavi u studenome 2013. godine. Njihovo formalno usvajanje se očekuje u Limi u prosincu 2014. Budući da su sve strane izjavile da je dogovoren dio međunarodnih računovodstvenih propisa za drugo razdoblje Kyoto možemo onda nastaviti sa provedbom tih e, pravila, ali bilo kakve suštinske izmjene bi trebalo uzeti u obzir e, u delegiranim aktima koje ćemo povjeriti komisiji na razradu. Evo, na kraju želim iznijeti svoj zaključak da područje primjene predložene izmjene i dopune uredbe o mehanizmu za praćenje i izvještavanje o emisijama u Europskoj uniji odražava u punoj mjeri potrebu da se prilagodi i razradi niz dosljednih pravila za tehničku provedbu protokola iz Kiota. Evo toliko o prvom izvješću. Predlažem e, da sada održimo raspravu, pa onda da nakon toga pređemo na sljedeće izvješće. Uh, uh, Možda možemo povezati zajedno ove točke 5 i 6, pa nakon toga imati raspravu, ako smatrate da je to u redu. Tako su mi ovdje isto predložili. Okay, I'll continue with the second one. Um, the Doha amendment is a... Izmjena iz Dohe podliježe odobravanju potpisnica protokola iz Kiota i stupit će na snagu tek nakon datuma pribitka instrumenta prihvaćanja od najmanje tri četvrtine stranaka potpisnica protokola iz Kiota. Što znači da Europska unija, zemlje članice i e, i Island moraju potpisati u dužem roku ovu izmjenu. To predstavlja osnovu za usvajanje protokola iz Kyoto od strane Europske unije i također e, iznosi i uvjete za ispunjenje provedbenih uvjeta od strane Europske unije zemalja članica i Islanda. Dozvolite mi da vas prvo posjetim da kada je riječ o klimatskom i energetskom paketu koji je usvojen 2009. godine, naročito o sustavu trgovanja emisijama i o odluci za raspodjelu napora, Europska unija i njezine zemlje članice već provode obvezu da će smanjiti emisije za 20% do 2020. Zemlje članice su preuzela obveze za postizanje određenih ciljeva sukladno ovom e, paketu koji je usvojen 2009. godine i te se nisu izmijenile ratifikacijom protokola iz Kiota. Razine emisija dodjeljene svakoj zemlji članici, kao što sam već napomenuo, utvrđene su odlukom vijeća u tablici 1 u dodatku 1 a prijedlog komisije ne određuje odnosno određenu količinu emisija, dakle to treba izračunati na temelju zajedničke e, zbroja emisija koje su dodijeljeni Europskoj uniji, zemljama članicama i Islandu i pojedinačnim emisijama. Što znači da ako uzmemo u obzir e, nesigurnost u vezi sa e, zajedničkim iznosom koji je dodijeljen Europskoj uniji i zemljama članicama i Islandu, e, da nije to moguće utvrditi. Dakle, taj će se iznos, odnosno visina emisija, utvrditi jedino nakon izračuna zajedničkih dodijeljenih količina. Ovo izvješće se može kasnije prilagođavati nakon što se Ujedinjenih naroda revidiraju izvješće. No u svakom slučaju sustav trgovanja emisija ugrađen u razdoblje ispunjavanja obveza provedbenih mehanizmi za Kyoto i također višak iz prethodnog razdoblja će omogućiti Europskoj uniji da ispuni svoje obveze Dakle, možemo reći da je nepridržavanje vrlo nevjerojatno tijekom drugog razdoblja ispunjavanja obveza iz Kiota. Sada nekoliko riječi o trećim zemljama koje sudjeluju u sustavu trgovanja emisija u Europskoj uniji. Dakle, imamo tu slučaj Islanda koji nije zemlja članica, ali sudjeluje u sustavu trgovanja, emisijama u Europskoj uniji i također namjerava ispuniti svoje obveze u zajedničkom eh, razdoblju ispunjavanja obveza sa Europskom unijom. Zato nam je potreban novi sporazum između Islanda i Europske unije. Sudjelovanje ostalih trećih zemalja u sustavu trgovanja emisija Europske unije koje ne sudjeluju u zajedničkom ispunjavanju obveza. Dakle, to ne spriječava zajedničko ispunjavanje obveza između Europske unije, njezinih zemalja članica i Islanda. Posljednje što želim istaknuti jest da prijedlog komisije ne sadrži posebne odredbe za tehničku provedbu protokola iz Kiota. Dakle, predložena ratifikacija odluke pretpostavlja da je sporazum koji je postignut u Dohi u prosincu 2012 da ga je potrebno provesti od strane strana e, potpisnica i to također pretpostavlja da se potrebne provedbene mjere moraju usvojiti od strane Europske unije i zemalja članica. Također se to temelji na pretpostavci da svaka zemlja članica koja sudjeluje u ispunjavanju obveza je odgovorna za utvrđivanje i izvršavanje vlastite prihvatljivosti kada je riječ o transakcijama iz Kyoto koje se odnose na njezin nacionalni registar. transferi međunarodnih kredita za ispunjavanje obveza u sustavu trgovanja emisija su preuzeti u Europskom registru, sukladno protokolu iz Kyoto. Protokol iz uvodi također određene novitete i zemlje članice sukladno tome mogu dobrovoljno povisiti svoje granice dobrovoljnim otkazivanjem kiotskih jedinica. Svako povećanje ciljeva Europske unije i posljedične promjene u odnosno sporazumu, međutim se trebaju utvrditi zajednički. Prijedlog komisije ne određuje postupak e, za donošenje takvih izmjena na formalan način, nego će se o tome odlučiti ako uopće dođe do takvog slučaja. I u zaključku Smatram da odluka o ratifikaciji i također zaključenje amandmana iz Dohe i također zajedničko ispunjavanje obveza Europske unije će odaslati snažnu poruku o naporima koje Europska unija i njezine zemlje članice poduzimaju u rješavanju pitanja klimatskih promjena na međunarodnoj razini. Ja predlažem da podržimo nacrt prijedloga komisije o odluci vijeća. Hvala. Dakle, dajemo riječ izvjestiteljima u Sjedni. Hvala. Hvala vam, gospodine Uruček, na vašem radu i također opšenom objašnjenju cijenimo vaše napore koje ste uložili u to i sa našeg stajališta moram reći da trebamo ove dokumente što prije usvojiti. Dakle, to je također nama od ključne važnosti i, dakle, kao što sam rekao, ocjenimo vaš rad na ovom predmetu. Mislim da imam dvije napomene o dvama predmetima. Dakle, jedna napomena se odnosi na izvjestitelja, a druga na komisiju. Dakle, kada je riječ o sadržaju, e, uglavnom smo postigli dogovor i to nije upitno, ali ono što je upitno jest da u amandmanu 5 već pretpostavljate stav Europske unije, dakle da ćemo imati europski balon, odnosno europsko jedinstvo u tom smislu, no međutim to zakonodavstvo još nije formalno usvojeno na međunarodnoj razini i to bi trebalo učiniti u Limi, ali ako to utvrdimo to ovdje, onda ćemo odastati jednu snažnu poruku zemljama koje imaju problema sa e, takvim pristupom. Ja se slažem sa sadržajem i vjerojatno ćemo tako i učiniti i postupiti, ali mislim da to nije potrebno ugraditi u europsko zakonodavstvo. Siguran sam da to će biti ishod, ali ne moramo to isticati u zakonodavnim aktima. Dakle, ja ne bih mm, to učinio i predlažem da se amandman 5 e, prilagodi. Imam jednu napomenu za komisiju, budući da govorimo o drugom razdoblju protokola iz Kiota, gdje se od stranaka traži da podignu svoje ciljeve za razdoblje do 2020. godine, a sa stajališta Europske unije to je jednostavno zato jer smo na dobrom putu kada je riječ o postizanju e, granice od 20%. E, I ako govorimo o razdoblju do 2030. dakle jasno je da je troškovno učinkovita granica 25% na nacionalnoj razini. Imam dakle pitanje e, komisiji, odnosno kako će se to ostvariti, kako će se to provesti. To je veliko pitanje, hoćemo li revidirati odluku vijeća, Dakle, htio bih da se malo pojasni to i da se ne zanemari ova rasprava zato jer mi smatramo važnim e, da si Europska unija zacrta ambicioznije ciljeve za 2020. godine, a ovim prodmetom e, to možda upisujemo u, u kamen. Dakle, kao što sam rekao, inače u početku radujem se radu sa izvjestiteljem, zato jer e, smo e, cijeli njegov rad na ovom predmetu. Hvala, gospodine Eichelt. Nastavljamo prema popisu, dakle dajem riječ koordinatorima. E, želim također pohvaliti izvjestitelja na njegovom radu i također na zauzimanju ispravnog stava. Kao što su drugi kolege već učinili, moram naglasiti potrebu da što prije usvojimo ovo izvješće kako bi se mogao nastaviti proces ratifikacije. I također želim pozvati vijeće da ubrza svoj postupak. Sukladno informacijama kojima raspolažemo, vijeće će odlučivati o tome tek u lipnju ili kasnije. Mislim da to nije prikladno ako želimo pokazati odgovornost e, s obzirom na napore koje ulaže vlade da osvare ove ciljeve, onda moramo djelovati što prije i također učvrstiti ovaj proces. To bi bilo također razumno zato jer podsjećam kolege da je to jedan od najznačajnijih doprinosa koje smo dali zemljama u razvoju. Jedan od najznačajnijih zahtjeva je bilo financiranje Kyoto 2 i to smo učinili. Možda neke zemlje članice nisu iskazale spremnost u jednakoj mjeri, ali u svakom slučaju moramo brzo napredovati po pitanju sporazuma oko Kyoto 2. Dakle, to je hitno. Mi ćemo podnijeti neke amandmane koji se neće ticati samog e, sporazuma, nego o nego će se ticati same provedbe koja će na neki način predstavljati dosta veliki izazov. Hvala, Kritonem, Martin Hvala. Za razliku od izvjestitelja, mm, smatram da ćemo ne smatram da ćemo um, ratifikacijom poslati odgovarajuću poruku zemljama članicama Europske unije da riješe klimatske promjene. Dakle, svi smo svi svjesni i brojaka i bez Islanda imamo otprilike udio od 11% u globalnim emisijama a i naravno ta će se udio smanjivati u budućnosti. Također e, znamo da drugo razdoblje ispunjavanja obveza sukladno Kyoto zbog e, odustajanja nekih zemalja će obuhvatiti samo 14 do 15% globalnih emisija. Naravno, ne želim reći da ne smatramo ovaj proces potrebnim. No, nismo jednostavno u složni sa tim stavom. Europske zemlje članice su pristale smanjiti svoje emisije u sklopu međunarodnog režima i mislim da trebamo također na odgovarajući način postupati kako bi naši zakoni bili dosljedni i kako bi omogućili i primjenu ispunjavanja obveza. Znači, ne možemo značiti da će se istovremeno položiti svi instrumenti ratifikacije, ali s obzirom na ono što će raspravljati u Limi, ipak pretpostavljam da će doći ipak do nekih razloga za zabrinutost. Također smatramo da će komisija iskoristiti opširno svoje ovlasti, a to na tehničkoj razini znači da imamo zabrinutost u vezi sa predlozima o delegiranim aktima. Naravno, kada se oni prikladno koriste, onda to nije problem, ali negdje se u ovom predmetu predlaže delegirane akte za politička pitanja. Dakle, ne želimo da se takvi akti predlažu za stručno-tehnička pitanja. Dakle, zbog toga ovaj tekst treba pomnije razmotriti, a jedan primjer toga je amandman 2 gdje izvjestitelj predlaže da se riješi pitanje viškova karbonskih dozvola delegiranim aktima, budući Budući da zemlje članice svaka imaju svoje emisije, svoje granice emisija, naravno to ima političke posljedice i zbog toga ćemo mi podnijeti neke amandmane u tom smislu. Hvala. Dajem riječ predstavnicima komisije. Mislim da je gospodin Eichhardt postavio pitanje, dakle, izvolite. Hvala, dobro jutro. Evo, da prvo odgovorim na pitanje koje je postavio gospodin Eichhardt. Kao što je izvjestitelj rekao u svojem uvodu, Uveli smo novi proces e, u protokolu iz Kiota, odnosno mehanizam povećanja ambicija, što će olakšati zemljama da povećaju svoje ciljeve, ali time nećemo podrazumijevati formalnu ratifikaciju tog procesa. Kao što je izvjestitelj također objasnio, trebamo odlučiti kako ćemo točno provesti taj proces u Europskoj uniji kada Europska unija o tome donese odluku. Razlog za to jest da postoje različiti načini kako to ostvariti, a prvi od tih načina koje je spomenuo također i izvjestitelj, je sposobnost zemalja članica da povećaju svoje ciljeve na individualnoj razini, što znači otkazivanje jedinica iz Kiota, ali ne dovodi do izmjene ciljeva zacrtanih u dodatku B protokola iz Kiota. Ako govorimo o o izmjenama ciljeva koje podrazumijevaju izmjene i dopune ciljeva Europske unije i zemalja članica sukladno dodatku B protokola iz Kiota, bilo kakva takva odluka, e, smatra komisija, treba se preshoditi također odobranjem i europskih e, zakonodavaca, odnosno ako povećamo naše ambicije u europskom ETS-u, onda to treba uključiti procesu odlučivanja sa vijećem i sa parlamentom, a isto bi vrijedilo i za odluku da se poveća također i odluka o raspodjeli napora. Dakle, tu također je potrebno i odobravanje svih suzakonodavaca Europske unije. Također, mm, drugi korak koji treba razmotriti je kako ćemo to notificirati u UN-u. Dakle, protokol iz predviđa jedan e, lakši proces koji ne podrazumijeva ratifikaciju. Naravno, sve ovisi kako ćemo mi postupiti, ali komisija je provela prvu analizu sukladno kojoj se ustanovilo da bi nam trebalo odobrenje pregovarateljima da u svoje izmjene e, ugovora, znači treba nam odobrenje pregovaračima da oni uvećaju onda te granice ambicije, ali no, naravno tome treba prethoditi formalan zakonodavni akt vijeća i parlamenta koji će odrediti kako će Europska unija odlučiti o tome hoće li povećati svoje ambicije. Hvala i riječ na kraju ima Ja bih htio zahvaliti kolegama na podršci i na kritikama što se tiče amandmana broj 5, gospodin Bas o tome ćemo još razgovarati. Ja isto imam svoje sumnje i mislim da možemo napraviti neke prilagodbe. Vremenski rok za usvajanje i za pregovore s vijećem za proces ratifikacije, vremenski okviri nisu sigurni. Nastojat ćemo ubrzati e, postupak u vijeću. I to je to. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je isti za izvješće 5 i 6, dakle to je 17. veljače u podne. A u odporu ćemo glasati 6. ožujka. I nakon toga će izvješće doći na plenarnu. Hvala vam. Sljedeća točka dnevnog reda je strategija Europske unije o alkoholu. Romana Jordan. Hvala vam. Nisam se u prošlosti puno bavila temom alkohola, no smatram da je to vrlo važna tema i drago mi je da sam imala mogućnost biti dio tima koji je radio na rezoluciji i koji je pripremio usmeno pitanje za komisiju. Bila sam stvarno iznenađena kad sam pročitala da da je Europa regija u kojoj građani konzumiraju najviše alkohola na svijetu. To samo po sebi nije toliko alarmantno, no ako pročitamo podatke mm, Svjetske zdravstvene organizacije, postaje jasno da konzumiranje alkohola ima ozbiljne posljedice e, na zdravlje ljudi i to naravno vrijedi i za europljane. 2006. smo pripremili europsku strategiju. No, ta je strategija trajala samo do ove godine, dakle šest godina. I komisija tvrdi da je strategija donijela i neke rezultate. No vrijeme je da si postavimo pitanje. Sada, kada je strategija istekla, nemamo akcijski plan i što ćemo sada? Što je sljedeće? ja mislim da bez obzira na to što je strategija istekla, moramo podržati komisiju u pripremi akcijskog plana. I ne samo zapravo podržati, već potaknuti komisiju da što prije razradi akcijski plan i to najkasnije do rujna ove godine. Isto tako, došlo je vrijeme da od komisije zatražimo da pripremi strategiju. Zašto? Zato što su se dogodile značajne promjene u europskom društvu. Promjene uzrokovane i krizom između ostalog, a to znači da je konzumiranje alkohola dakle da su se navike promijenile. Ljudi konzumiraju više alkohola jer ne vide drugi izlaz. Kriza je najviše pogodila mlade ljude, a mladi ljudi su i najranjivija skupina kad govorimo o alkoholu. I to je još jedan dodatni razlog zašto mislim da je ova nova strategija toliko važna i zašto je trebamo imati što brže. Zato što moramo ograničiti štetne posljedice konzumiranja alkohola. I moramo se koncentrirati na sam problem. Nisu nam potrebni birokratski postupci. moramo se koncentrirati na prevenciju konzumiranja alkohola i fokusirati se prije svega na mlade ljude te na smanjenje posljedica konzumiranja alkohola. Mislim da ne bismo trebali dodatno opterećivati sa administrativne strane i moram otvoreno reći da sumnjam da će dodatno označavanje alkoholnih proizvoda imati pozitivne posljedice. Čak i ako sada kupimo alkoholno piće, vidjet ćemo da ima oznaku koja navodi postotak alkohola. Tako da mislim da stavljanje dodatnih podataka na, e, na oznake neće odvratiti ljude od konzumiranja alkohola. Naravno, poslušat ću argumente kolega i otvorena sam za raspravu o toj temi. No, doista mislim da mjere koje će imati najpozitivnije učinke na europskoj razini, da bi te mjere trebale uključivati podizanje svijesti o konzumiranju alkohola, jer mladi ljudi nisu svjesni koliko su ozbiljne posljedice konzumiranja alkohola ako konzumacija alkohola postane njihova redovita navika. Isto tako mislim da moramo e, unaprijediti naše baze podataka na razini Europske unije. Moramo imati bazu koja će se konstantno analizirati i moramo raditi na razmjeni dobrih praksi među zemljama članicama. No, konzumacija alkohola ovisi i o kulturama naših zemalja članica. Stoga moramo uzeti i načelo, u obzir načelo subsidijarnosti. No, isto tako, trebamo zatražiti od zemalja članica da učine svoj dio posla. Europska unija bi trebala izvršiti pritisak na zemlje članice da provedu, da u provedu takve akcijske planove. Hvala. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za naš klub. Mm, Rebeka Taylor je zapravo izvjestiteljica, ali ona danas nije mogla biti ovdje. Ja ću dati nekoliko komentara u njezino ime. Ona je također vrlo zabrinuta zbog štetnih posljedica konzumiranja alkohola na milijune europskih građana i njihovih obitelji. Ona također podržava novi akcijski plan koji će uključiti i zemlje članice kratkoročno, a imati i dugoročnu perspektivu o mjerama koje se mogu e, poduzeti na razini Europske unije kako bismo se uspješno borili protiv te opasne i skupe ovisnosti. Isto tako e, komisija bi treba uzeti u obzir mišljenja svih e, dionika koji imaju nešto za dodati u tu raspravu. I kolegica smatra da točka 8 ove e, rezolucije je vrlo važna. U moje osobno ime, nekoliko komentara, ja sam eto malo googlao dok se vodila rasprava. Koliko ljudi umire od alkohola? Prema podacima CZO-a, 2,5 milijuna ljudi umire od posljedica konzumiranja alkohola svake godine, uključujući 320 tisuća mladih osoba diljem svijeta. I kad pogledate te brojke, 75 tisuća Amerikanaca ubija e, alkohol svake godine i iskraćuje život e, za otprilike 30 godina. Samo sam pročitao, eto, naslove. U Ujedinom kraljevstvu 7 tisuća osoba umire zbog posljedica pretirane konzumacije alkohola i ponekad se čak smatra da su ove brojke i zapravo nisu točne da su one puno više. Alkohol je dostupan u supermarketima u bilo koje doba dana i noći, a opet s druge strane posjedovanje kanabisa, to je e, rekreacijska droga koja nije nikada nikoga ubila u povijestu planeta. Dakle, za posjedovanje e, te droge dobivate pet godina u zatvoru. Svjestan sam ovoga što je rekla kolegica Jordan, da nacionalne navike, nacionalni običaji imaju ogroman e, utjecaj na konzumaciju svake vrste droga. Recimo, usporedite samo konzumaciju kanabisa u nizozemskoj i švedskoj. E, razlike su dramatične. I naravno smatram da trebamo razgovarati o e, strategiji za alkohol, no opet mislim da e, Europska unija ovdje može imati samo ograničenu ulogu i da je zapravo najveći dio zadatka na zemljama članicama. Hvala vam. Hvala. Oprostite što sam malo zakasnila, nisam očekivala da se tako brzo doći do ove točke. Drago mi je da smo ostavili vremena za ovu raspravu zato što znamo koliko je alkohol ozbiljan problem u Europskoj uniji. Vrlo je čudno da Europska unija ima najveću stopu konzumacije alkohola na svijetu i to izaziva čitav niz socijalnih problema, a i zdravstvenih problema. I ono što postaje sve jasnije je veza između alkohola i raka. Postoje sedam vrsta raka koje su izazvane alkoholom, uključujući e, rak grudi i rak e, crijeva. U Ujedinjenom kraljevstvu imamo preko 3000 slučajeva e, raka grudi, raka dojke, koji su direktno povezani sa alkoholom. Zatim tu imamo i kardiovaskularne bolesti, bolesti jetre, demencija, mentalne poremećaje, a naravno da ne spominjemo probleme e, vožnje u pijanom stanju, u alkoholiziranom stanju. Tako da mislim da je jako važno da poduzmemo e, određene mjere i na nacionalnoj i na europskoj razini. No što doista možemo učiniti? Najprije komisija mora obnoviti strategiju o alkoholu, zemlje članice moraju imati platformu na kojoj će raspravljati o tom problemu, te razgovarati o politici, ko, mm, politici minimalnih cijena. To je vrlo kontroverzno, ali to je nešto o čemu treba razgovarati. Osim toga, moramo sagledati i način na koji se označavaju alkoholni proizvodi i reklamiraju. I sad ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali mislim da bismo trebali imati bolje oznake na alkoholu, zato što toliko je jaka veza između alkohola i pretilosti, i zapravo ljudi vrlo često ni ne shvaćaju kolike kalorije unose od sebe kad konzumiraju alkohol. Tako da ja ću podnijeti brojne amandmane na to pitanje. Drago mi je da imamo e, podršku svih političkih e, klubova na nacrt ove rezolucije i veselim se radu s kolegama na ovoj vrlo važnoj temi. Karl Schlitter. Da, ja isto tako mislim da je jako pametno da razgovaramo o ovoj strategiji. I važno je da se pripremi i strategija i akcijski plan, a da se ne koncentriramo previše na samoregulaciji, zato što ona očito nije dala rezultate koje smo očekivali. I nakon što na nečemu radimo već nekoliko godina i to ne da rezultate, zašto bismo nastavili na taj isti način? Isto tako bih volio vidjeti da cilj akcijskog plana bude općenito smanjenje konzumacije alkohola. Ne samo da se umanje negativni efekti u određenim e, grupama ljudi poput mladih osoba i trudnica ili alkoholičara. Alkohol ima negativan e, učinak na, na cjelokupno društvo. I kao što je Kris rekao, i Kris bi rekao da postoje e, dokazi između e, pušenja kanabisa i raka pluća. Isto tako je jasno da e, alkohol ima negativne ne samo zdravstvene posljedice, već i gospodarske. I kao pripadnik zelenih, ja uglavnom mm, smatram da je odgovarajuća politika onaj da koji zagađuje plaća. Tako da jedna švedska studija je pokazala da jedna litra čistog e, alkohola, 100% alkohola, da je trošak zajednice bilo oko 90 e, eura. Tako da ako je to cijena 90 eura za jednu litru čistog alkohola, to bi trebala biti i razina poreza. Naravno, to je e, ekstremno u usporedbi sa današnjim standardima no komisija je pozvala e, komisiju pred sud e, zato što ima preniske poreze na pivo u usporedbi sa porezima na vino, a u Europskoj uniji je porez na vino 0%, a porez na pivo i e, jaka alkoholna pića postoji. I te su vrijednosti se nisu mijenjale već jako dugo vremena. Priča je zaglavila u vijeću još od 2007. Tako da ako Europska unija ne može definirati minimalno oporezivanje za alkohol, ono što bismo trebali napraviti i što je najmanje što možemo napraviti prema mojem mišljenju, je slijediti istu logiku koju ima sud pravde, koji tvrdi da zbog zdravstvenih razloga da bi zemlja trebala imati pravo primijeniti porez na konzumaciju i na zemlju destinacije. Tako da ako uvozite alkohol preko interneta, sud smatra e, da e, zemlja ima pravo stavljati različite trošarine, dakle između zemlje porijekla i zemlje destinacije. I sad ne vidim zašto ne bi se ista logika slijedila kad sami prenesete e, alkohol preko granice. U gradu u kojem ja živim, blizu granice s Njemačkom, u Švedskoj, i jako puno ljudi prelazi granicu i kupuje maksimalni, e, maksimalnu količinu, govorimo oko 200 kg alkohola i vraćaju to u zemlju. I to odgovara otprilike dvije godine normalne konzumacije. Ali pivo ne traje toliko dugo tako da se počinje prodavati kako mu ne bi kao rok trajanja i nakon toga završava u rukama mladih. Pravilo da možete donijeti alkohol kući E, znači da e, recimo u Njemačkoj imate švedsko pivo i sad to nema nikakvog smisla. I to nema nikakve veze sa slobodnim tržištem. Samo kako bi se izbjeglo da, da se naplaćuju trošarine na temelju zdravstvenih politika. Mislim da ne bismo trebali imati te ekstremne količine alkohola, čije je jedinstvena svrha izbjeći trošarine i poreze. Mislim da bismo trebali zatvoriti te rupe u propisima o alkoholu i utaju poreza, poraza, no kad govorimo o politici vezanoj uz alkohol, tu doista nismo ništa učinili. Nema nikakvog smisla da ljudi prenose, to jest prevoze, kamione alkohola preko granica samo kako bi izbjegli plaćanje trošarina. I to posebice kad kupujete švedski alkohol, čak ni nije zakupiti, e, tu ne govorimo o kupovini njemačkog alkohola. Tako da to bismo morali dodati u našu e, rezoluciju. Mislim da su ovo bili jako dobri pregovori, to je bilo odlično. I još jedna stvar je oglašavanje alkohola. Sjećate li se e, televizije? zapravo postoji jedno europsko pravilo da se alkohol može reklamirati samo u večernjim satima. E, Francuska, Švedska imaju jako stroga pravila i ono što se događa je da tvrtke koje su eh, dakle na jugu Britanije eh, se mogu reklamirati u Skandinaviji i zapravo uopće nemaju publiku u Jedinom kraljevstvu. Ono što se događa je da se švedska vlada mogu, može žaliti u britanskoj vladi, mogu onda to riješiti. No postupak je sada vrlo složen, gotovo nemoguć. Imamo jedan eh, slučaj na sudu koji traje već više od dvije godine i još uvijek se nije ništa dogodilo. Trebali bi pojednostavniti taj postupak i trebali bi slijediti logiku da ako reklamirate proizvod u jednoj zemlji, da biste trebali pratiti logiku publike. To je zakone publike. Naravno, ako ste, ako ste zemlja susjed pa reklame jednostavno prelaze granice, to nije slučaj. Ovo je baš e, slučaj ciljanog oglašavanja u nekoj drugoj zemlji. Europska unija se ne može dogovoriti o minimalnim razinama e, poreza, ne može se dogovoriti o štetnim utjecajima alkohola na zdravlje, no ono što možemo učiniti je barem ne narušavati rad koji druge države rade u određenom području. Švedska je u 17. stoljeću bila jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu i imali smo drakonske mjere protiv konzumiranja alkohola jer su naši stanovnici bili pijani 24 sata na dan. Život mi je bio težak i to je bio jedini način da se izvuku od toga. Kada smo usvojili politiku dakle, oko alkohola, to je zajedno sa brojnim drugim politikama pretvorilo našu zemlju i naša zemlja postala puno bolja. I zašto bismo sada zaboravili tu borbu problem alkohola nije stari problem, to je problem s kojim se suočavamo neprestano u svakoj zemlji. Danas uh, u mnogim zemljama mladi ljudi jako puno piju, uh, znamo da trudnice ne smiju piti, znamo da je alkohol loš za zdravlje, no kultura alkohola je zapravo konstantan dio naše svakodnevnice. I ne, ne vrijedi tu cijenu u svakom slučaju. Tako da mislim da bismo trebali imati jednu zdravu politiku. Ako želite uživati u alkoholu, trebate biti svjesni i rizika i troškova. Danas isto tako nemamo označavanja alkohola na hrani. Koliko ljudi danas zna da je puno, puno više kalorija ima ako popijete čašu vode, e, ima puno više kalorija nego voćni sok, gazirani sok. I s time naravno dolaze kalorije, pretilost i kao što ste i sami rekli, rak. Ispričavam se što sam toliko e, dugo pričao, ali smatrao sam da vam sve ovo zaista moram reći. Da, oni koji zakasne onda uvijek najdulje pričaju, zar ne? Sljedeća je gospođa Jana Kudakis i ja ću biti nešto kraća. Vi ste iz Švedske, zar ne? Jasno je da zemlje članice i industrija i nevladine udruge, svi žele da se nešto učine i da se usvoji jedna sveobuhvatna strategija. I jako je dobro da smo uspjeli raditi na ovoj rezoluciji da se svi klubovi zastupnika zapravo slažu. Nema sumnje o um, zdravstvenim učincima alkohola, o opasnostima koje izaziva alkohol i to ne samo od strane osoba koje previše konzumiraju alkohol, već i u slučajima recimo vožnje u alkoholiziranom stanju. EU strategija bi trebala pomoći nacionalnim vlastima u njihovim naporima da smanje štete koje proizlaze e, iz konzumacije alkohola i moramo biti vrlo jasni da zapravo Europska unija ne može samo po sebi puno učiniti, ali može pomoći nacionalnim vladama. Znam da su zeleni zabrinuti e, kakav će učinak Europski zdravstveni forum za probleme s alkoholom imati na to. No, mislim da je bolje ih uključiti eh, u, na ovaj put, a ne ih pokušavati isključiti. Tako da ja bih doista voljela da radimo s njima i nadam se da ćemo imati malo kreativniji i malo snažniji izvještaj. Imamo određene zadrške kad govorimo o planu za sve zemlje članice, zato što stvarno mislim da je to jedno područje u kojem zemlje članice imaju svoje nadležnosti i pogotovo recimo kad govorimo i e, o dozvolama. Ne bih baš bila zadovoljna sa politikom minimalnog definiranja cijena, zato što ne postoji jedno pravilo koje će funkcionirati u svim zemljama. Dio rezolucije koje ću podržati i tu ćemo ovaj, e, sigurno podnijeti amandman i veselim se da će to biti vrlo dobro izvješće. Sljedeća gospođa Anderson. Ja također pozdravljam ovaj prijedlog rezolucije o strategiji Europske unije o alkoholu i drago mi je da se želi ojačati mjere čiji je cilj povećati svijest o konzumiranju alkohola. U Irskoj smo imali baš pravu krizu o konzumiranju alkohola. Socijalne mreže poput Facebooka, ne znam da li ste čuli za to, to se zove neck nominate. Snimaju se pojedinci koji konzumiraju ogromne količine alkohola u um, kratkom razdoblju i zatim se nominiraju oni koji su bili bolji i oni zapravo moraju konzumirati još više od onih prije njih i to se postaje strašno ekstremno. Dakle, to su straš, sve su to jaka alkoholna pića i na tisuće mladih ljudi iz cijele Irske i Velike Britanije sudjeluje u takvim događajima i nedavno je, su dvije osobe umrle u Irskoj upravo zbog sudjelovanja u tim aktivnostima. Tako da očito je da nešto moramo učiniti nešto više kako bismo suzbili taj problem e, ekstremnog opijanja među mladim ljudima, a i među starijim osobama. U Belfastu je prošli tjedan 60 mladih osoba potražilo e, hitnu pomoć zbog pretjerane konzumacije e, alkohola. I to samo govori o koliko je važno to pitanje. U Irskoj 110 smrti mjesečno je direktno povezano s alkoholom. I to košta oko 3000, preko 3000 e, eura svake godišnje. Tako da doista se moramo moramo razmisliti o našem stavu prema alkoholu i upravo iz svih ovih razloga pozdravljam ovaj e, prijedlog rezolucije i sve mjere koje su u njoj predložene. wenn wir das Telefonat stören. Oprostite što prekidam telefonski poziv. Dobro. Gospođa Borza. Kolegice i kolege, <laughs> here I am. <laughs> E, htjela bih samo u par riječi izraziti svoje zadovoljstvo što danas imamo ovo na dnevnom redu naime mislim da se radi o izrazito važnoj temi jer prekomjerno uživanje alkohola je važan zdravstveni i socijalni problem ne samo u europi nego i šire u svijetu. oko zloporabe alkohola postoje mnoge poznate činjenice neke su od njih manje u našem fokusu kao na primjer da jetra muškarca tri puta bolje brže prerađuje alkohol nego jetra žene što znači da će žena puno brže i s manjom količinom alkohola postati kronični alkoholičar. to znači da bitka boraca za ravnopravnost spolova na ovom pitanju je unaprijed izgubljena za žene. s druge strane neke činjenice e, trebaju biti više u našem fokusu a to je na primjer da pijenje alkoholnih pića je zastupljenije u bogatijim društvima nego u siromašnijim no siromašnije populacije će pretrpjeti e, neproporcionalno veću štetu povezanu sa e, konzumacijom alkohola e, stoga smatram da postoji velika potreba za razvojem i primjenom učinkovite politike i programa koji bi smanjili takve socijalne razlike smatram da sustav zdravstva je središnje mjesto za rješavanje problema nastalih zbog prekomjerne upotrebe alkohola no e, politika za smanjenje zlouporabe alkohola mora prerasti sustav zdravstva uključiti dakle na odgovarajući način i sustav obrazovanja i sustav pravosuđa i socijalne skrbi i porezne politike i trgovine i potrošačke politike poljoprivrede zapošljavanja civilno društvo i gospodarske subjekte. E, pridružujem se onim kolegama koji su e, pozvali komisiju da ponovo razmotri svoju odluku o neažuriranju strategije o alkoholu E, ja ću nastojati svojim e, doprinosom kroz nekoliko amandmana e, ovu rezoluciju pokušati učiniti i kvalitetnijom. Smatram da je izrazito važno da određene promjene se tu dogode jer kao što je već i rečeno zadnji dokument je napravljen 2006. godine u vremenima prije krize, vremena su se bitno izmijenila zbog socijalne i ekonomske depresije na, e, te je alkohol počeo se trošiti u većim količinama i samim tim imamo veće negativne posljedice. Hvala. Hvala, Peter Hvala. Slažem se sa svima koji su rekli da konzumacija alkohola vodi do dramatičnih posljedica uništavanja života, uništavanja obitelji, e, vožnja u alkoholiziranom stanju i čitav stvari koje su spomenuli ostale, e, ostali kolege. Slažem se sa kolegom Davisom e, kad kaže da kanabis nije nikada uzrokovao nikakvu smrt. Gospodin Schlitter je naveo dugačak popis oblika raka i moram reći da to nije 100% zapravno dokazano, no postoji veza između konzumacije kanabisa i ozbiljnih e, mentalnih poremećaja. Naravno i stručnjaci se još uvijek e, ne slažu oko toga, no još uvijek mislim da ne možemo reći da je to potpuno sigurna tvar. No danas ne razgovaramo o tome, već o alkoholu razgovarali smo o tome i u radnoj skupini Pučana i kolege u toj skupini koji danas nisu ovdje su naglasili da se mora uzeti u obzir načelo subsidijarnosti, baš kao i različite tradicije u zemljama članicama. naglasio bih da ovdje govorimo o strategiji protiv zlouporabe alkohola, a to nije isto kao i e, slučaj s duhanom. O tome ćemo odlučivati za dva tjedna e, i neprestano dobivamo, nam stišu kritike o tome da Europska unija želi regulirati sve i zabraniti alkohol, a duhan izaziva također zdravstvene probleme, baš kao i alkohol. Čuli smo i e, brojke. Čuli smo dakle i za različit utjecaj na muškarce i žene, no, e, no isto tako znamo da pola čaše alkohola može pomoći, zapravo može imati i pozitivne učinke na zdravlje. Pučani nemaju jasan stav o označavanju. Donesen je jedan kompromis o e, označavanju prehrambenih proizvoda. Govorimo o, na primjer, boci vina koja ima odgovarajuće podatke, no mislim da bi na svakim, e, na svakom proizvodu trebaju biti odgovarajući, odgovarajuća opozorenja. I mislim da bismo trebali imitirati Francusku koja e, u na oznakama na hrani navodi opasnosti za trudnice ako konzumiraju alkohol. I to je naravno nešto što je posve jasno i mislim da jasno označavanje u Europi bi bila dobra ideja. Hvala vam. Hvala vam gospodine Lize. Gospodja Sosa. rezolucije i uglavnom se slažem sa izvjestiteljima. Znamo svi da je duhan, droga i alkohol da su tri e, velika poroka koje utječu ne samo na obitelj nego i šire na društvo najprije na zdravlje a onda i na gospodarstvo. čuli smo ovdje da je pojačana upotreba alkohola u vrijeme posljednjih nekoliko godina i sigurno je tome doprinijela i kriza. radi se o uništavanju obitelji ali ako su točni ovi podaci a radi se o tome da e, alkohol utječe na sixty kroničnih bolesti da one hundred milijardi eura se troši što izravno što neizravno na socijalna davanja uzrokovana ili kao posljedica e, upotrebljavanja alkohola ili da nine milijuna djece živi u obiteljima koje su pogođene alkoholom onda mislim da je zaista vrijeme za djelovanje. Slažem se da treba podržati komisiju odnosno potaknuti komisiju da što prije donese akcijski plan jer se zaista radi o jednom velikom poroku i e, uvjerena sam da se e, ova rezolucija također može sa dodatnim amandmanima još unaprijediti. E, vi znate da je ovo u nadležnosti zemalja članica, da postoji supsidijarnost, da je konzumacija alkohola ovisi o kulturi zemlje, pa znate ona tri pojas alkoholna koja su uvriježena u europi a to je vinski pojas koji se odnosi na mediteran zatim pivski pojas koji se odnosi na srednju europu zatim rakijski pojas koji se odnosi na skandinavske zemlje poljsku i rusiju a kad se sva ta tri udruže onda situacija može biti pogubna i zato jesam za to da eh, ovaj akcijski plan odnosno ova rezolucija bude pomoć zemljama članicama ali isto tako mm, nemojmo vjerovati da možemo sve na europskoj razini propisati i da će zemlje članice to sve slijediti ali sigurno da treba eh, revidirati strategiju i sigurna sam da je na nama da doprinesemo i u ovom slučaju. Hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala predsjedniče. Ova rezolucija o kojoj razgovaramo je odlična. Da. Potreban nam je europski akcijski plan kako bi se smanjile štete po zdravlje koje su izazvane pretjeranom konzumacijom alkohola. Komisija mora što prije predstaviti akcijski plan zato što alkohol E, izaziva 60 kroničnih bolesti e, u živčanom sustavu i probavnom sustavu, a naravno to ima i svoje socijalne troškove. Moramo predvidjeti organizaciju e, kampanja za podizanje svijesti koje će biti usmjerene ponajprije na mlade. Jer upravo mladi ljudi koji zbog prekomjerne konzumacije alkohola najčešće sudjeluju u e, prometnim nesrećama. Isto tako, naravno, informirati o štetnosti utjecaja alkohola dakle, na trudnice te e, na nezakonitu prodaju alkohola. Osim toga, moramo raditi zajedno sa državama članicama, kao što su rekli i ostali kolege, zato što pretjerana konzumacija alkohola je socijalna pošast. No, želim pojasniti, a to je rekla kolegica koja je govorila prije mene, novi akcijski plan ne bi trebao biti proibicionistički, već bi se trebao više koncentrirati na a, uravnoteženu konzumaciju alkoholnih pića. Znanstvene studije su pokazale da umjerena konzumacija alkoholnih pića, poput na primjer crvenoga vina, dakle da čaša crnog vina sadrži hranjive elemente ako se pogotovo koji imaju pozitivne učinke ako se kombinira sa mediteranskom dijetom. Ja ću također podnijeti par, amandmana. Hvala vam. Hans Lorenz. ja ću ja se u potpunosti slažem s onime što je rekao gospodin Lize i neću dovoditi u pitanje štetne posljedice alkohola. No, drage kolege, da li moramo regulirati baš sve? Mm, duhan je posve drugačija tema. Mm, sad se moramo baviti vinom ili alkoholnim pićima. i htio bih e, čuti što naši građani misle o tome. Da vidimo što Europa može učiniti bolje od Rima, Helsinkija i tako dalje. Ja sam možda vjerojatno najstariji u ovoj dvorani i dopustite mi da odigram ulogu moralista i kažem vam nemojte se igrati roditelja. Roditelji imaju svoje odgovornosti, ne možemo ih e, osloboditi te odgovornosti. E, složit ću se s ovim izvještajem ako se izvijeni, no imam doista ozbiljne sumnje o tome da li doista moramo raditi na tome. Ako pozovemo komisiju da na tome radi, pokrenut ćemo nešto što će vrlo brzo izmaći kontroli mislim da zemlje članice ovdje imaju vrlo važnu ulogu da odigraju. Gospodin Seber. Hvala vam. Alkohol je droga koja je legalna i svaka zemlja članica ima vlastita iskustva sa ovim proizvodom. Znamo da se iskustva razlikuju, da se razlikuju iskustva sjeverne Europe u odnosu na, na druga područja Europe, tamo je potrošnja alkohola vrlo visoka. to je to bilo prisutno u 19. stoljeću, potom se to nešto smanjilo. U Grčkoj se primjerice najviše konzumira vino. Trebamo voditi računa o tim razlikama prisutnim u Europi. Slažem se sa kolegom Florencom. Ne bismo trebali planirati strategije na europskoj razini koje se tiču alkohola. Prije svega bismo trebali govoriti koje su zajednička iskustva što možemo naučiti jedni od drugih kako možemo spriječiti zloporabu alkohola. Zloporaba alkohola u Austriji znači nešto sasvim drugačije od onoga što znači u Engleskoj ili Švedskoj, zato što se razlikuje kultura pijenja. Ukoliko pogledamo srednju potrošnju alkohola, odnosno prosječnu potrošnju alkohola u zemljama, vidimo da se u nekim zemljama najviše pije tijekom vikenda, dok se u drugim zemljama potrošnja ravnomjerno rasporedila tijekom tjedna. Potom postoji razlika u konzumiranju alkohola između mladih, između starijih, stanovnika, dakle i podaci nas mogu zavarati u nekim slučajevima. Trebali bismo razmisliti kako se možemo boriti protiv ove zloporabe, što možemo učiniti na razini zemalja članica i što dodatno možemo dobiti iz nekakvog europskog iskustva. Po meni bismo pogriješili ukoliko bismo htjeli e, kao Europa prije svega pozabaviti se e, konzumacijom duhana, te tek potom e, skrenuti pažnju na pitanja zloporabe alkohola. Trebali bismo se možda baviti svojevrsnim ciljanim skupinama, to bi bilo ostvarivo, recimo problemom konzumacije alkohola kod mladih. U mojoj zemlji se mladi tijekom vikenda strašno puno piju. Tu nije riječ o pijenju radi užitka, radi pijenja, već je riječ e, o želji da se što prije napiju. 13-godišnjakinja koja se napije tijekom vikenda, ona na koncu završi u bolnici. Mislim da upravo tamo trebamo djelovati, dakle jedno ciljani skupina trebaju biti mladi. Potom je tu problem e, žena koje u trudnoći konzumiraju alkohol, na taj način one štete fetusu. Treba nam potrebna, tu nam je potrebna kampanja senzibilizacije. Jednaka strategija postoji u Austriji, a tiče se izbjegavanja e, a, pijenja ukoliko vozimo automobil, dakle ovdje isto trebamo pokazati nultu toleranciju. Zatim je tu pitanje označavanja alkoholnih pića, da, u neku ruku se slažem s prijedlogom, ali Mislim da bi se trebalo također primjenjivati označavanje kalorijske vrijednosti na alkoholnim pićima. Dakle, koliko, alkohol, koliko, koja je kalorijska vrijednost čaše piva ili vina i nije mi jasno zašto se ti podaci ne bi isticali na ovim proizvodima. Trebamo imati dosljedan pristup i koji bi se trebao primijeniti, odnosno primjenjivati i u zemljama članicama. Hvala vam htjela sam podržati ovu potrebu za rezolucijom kao i porazgovarati o razvoju potrebnih mjera. Možemo početi sa manjim mjerama. Imamo jedinstveno tržište alkoholnih pića. Tu se trguje alkoholnim pićima. Mislim da bi ovdje trebalo razraditi zajedničke mjere. To se može prije svega odnositi na označavanje alkohola kojim se trguje na našem zajedničkom tržištu. Već bi to bila dobra ideja. Te pozdravljam ovu raspravu. Mislim da ona neće pridonijeti euroskepticizmu. Imamo jedinstveno tržište, te zato moramo imati zajednička pravila. Hvala vam. Imamo jedan posjet. To su posjetitelji naše kolege Pirila. Dobrodošli. Dobrodošli u naš odbor. Posjetitelji su sjeli. Prelazimo na predstavnike komisije. Izvolite. Thank you, Hvala vam. Prije svega bih želio zahvaliti odboru što se bavi ovom rezolucijom, što je predložio. Mnogi su kolege istaknuli njihova mišljenja da kako problemi s alkoholom su prisutni u Europi, svi smo toga svjesni. Zato pozdravljamo ovu potporu parlamenta za razvoj politika na ovom području. Želim istaknuti važnu ulogu zemalja članica u dosadašnjoj provedbi strategije. Slušajući ovu raspravu imao sam dojam da se to na neki način zaboravilo. Sama strategija dovela do stvaranja nacionalnih tijela za provedbu politika protiv zloporabe alkohola. Već e, godinama traje rasprava, razmjena ideja, dijeljenje dobrih praksi na europskoj razini, stvaranje prave europske rasprave o ovom pitanju, to je dakle riječ o važnom instrumentu koji bismo mu trebali koristiti i u budućoj strategiji. Ono što želim istaknuti je da ovaj odbor trenutno radi na akcijskom planu koji se fokusira na specifična područja. To je pitanje prekomjerno konzumiranja alkohola tijekom vikenda, te na koji način se možemo nositi s tim problemom. Međutim, to nije isključivi pristup. Istovremeno, Imamo zajedničke akcije koje se poduzimaju na razini zemalja članica. Gledamo način na koje zemlje članice mogu bolje surađivati. Zahvaljujem još jednom na ovoj rezoluciji. Mislim da će ona ono pomoći u razvoju buduće strategije i bit će dobar temelj za raspravu sa zemljama članicama kako bismo razvili prijedloge za budući razvoj strategije. Vielen Dank. So, jetzt unternehme ich noch mal Anlauf, nachdem ich gerade gemaßregelt wurde hier von meinen Kollegen. Ich begrüße ganz herzlich zum zweiten Mal. Hvala vam. Htio sam još jednom zaželjeti dobrodošlicu ovim posjetiteljima kolege Pirila koji su, posjet, koji, danas, koji su danas u posjetu parlamentu. Prije nisu čuli moj pozdrave, nisu imali slušalice. Dobro. Dolazimo do kraja ove rasprave. Sada imamo glasovanje o ovom usmenom pitanju. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Dobro, odobrili smo ovo usmeno pitanje. Rok za amandmane je 17. veljače, 6. ožujka ćemo glasovati ovdje u odboru. Te u travnju na plenarnoj sjednici. O svemu ćemo glasovati tada na plenarnoj sjednici. Sada imamo prigovor na delegirani akt o, koji se tiče nanomaterijala. Dajemo riječ kolegi Švitaru. Hvala vam hvala vam što danas možemo o tome raspravljati. Mnoge kolege je iznenadila odluka o delegiranim aktima od strane komisije. Da, označimo nanomaterijale. I potom, ali samo nove. A ne sve one koje već postoje na tržištu. Ukoliko pogledate koji su sta prethodni stavovi e, parlamenta o materijalima, vidjet ćete da su se svi klubovi složili da je to dobra ideja. Potom smo se bavili kozmetikom, pesticidima. Međutim, tada nismo rekli ne, jedino to, to, će se primjenjivati jedino na nove kemikalije. Naravno da kada se to donosilo, da se to ticalo svih elemenata. Dakle, zato se sada protivimo. Zato što svi mi smatramo, a to smo se služili sa vijećem, i tada nitko nije rekao da, ukoliko imate stari aditiv, to se onda neće označavati, zato Smatramo da bi se svi ovi elementi trebali označavati. To je naš glavni argument u ovom prigovoru. Ukoliko pogledate jednu novu studiju, onda se veli da je to moguće od 0,15% prisutnosti elementa. Međutim, postoje čestice koje su manje, postoje nove tehnike kojima se one otkrivaju, to bi se trebalo primijeniti. Međutim, granica od 50% je za mene vrlo neobična. svrha označavanja e, nije da bi se identificirali rizici, odnosno opasnosti, to da bi se informirali potrošači. Ukoliko ste dodali nanočestice namjerno, onda to morate reći. I u tom slučaju 50% nije prava granica ako bismo stavili 10%, kao što je agencija EFSA sugerirala, tada bismo obuhvatili veći broj prisutnih e, elemenata. Je li to teško izmjeriti? Je li te elemente teško izmjeriti? Ne. Je li to skupo? Nije. Je li nemoguće kontrolirati ih? Nije. Dakle, ne postoje tehnički razlozi zbog koje bismo morali imati 50%. Odluka između 0,15% i 50% je politička odluka, ne gospodarska ili tehnička. I zato 10% kao što je predložila EFSA je po meni logični kompromis koji bi se trebali složiti i parlament i zemlje članice. Ja bih rado da je ta brojka niža, međutim 10% je nešto kod čega ćemo uhvatiti sve ove elemente kojima se želimo pozabaviti. Dakle, mislim da ne trebam više dodati na ovu temu. Veliki broj klubova zastupnika podržava ovu, odluku. Frederik Frederik Lise. Euh, euh, euh, Hvala vam. Ja sam suautorica ovog izvješća. Želim zahvaliti kolegi Šleteru što se pozabavio ovom točkom i što je stavio na dnevni red. Zato toga nakon glasovanja o rezoluciji o porijeklu mm, mesa. Mislim da postoji razlika između naše vizije i vizije komisije kada je riječ o označavanju proizvoda. Ovdje je potrebna veća transparentnost. Prije, što se tiče prigovora kolega rekao gotovo sve što se trebalo reći, ovo su, imamo važnu motivaciju za ovaj prigovor. Potrebno je potrošačima pružiti više informacija, na ovome smo E, puno radili svi zajedno i nema razloga zbog e, kojeg bi ovi dodaci trebali biti izuzeti. Naš prigovor je vrlo eksplicitan. Mislimo da komisija ovim izuzećem e, želi ublažiti sadržaj propisa, međutim trebala bi tražiti da se ovi propisi o označavanju tiču i ovih materijala. Znamo koji je stav industrije kada je riječ e, o ovom prijedlogu. Kada je riječ o korištenju nanomaterijala u prehrambenoj industriji, nije mi jasno gdje je problem i samo tražimo veću transparentnost. Svi ostaju dosje koji se tiču e, hrane, koji se tiču kozmetike, već se na njih primjenjuje određeni set pravila, pa ne vidim zašto bismo sad radili ovaj korak unazad. Zašto sad ova granica od 50%, ja se pitam isto što se pita i kolega Šuter, to mi se držimo brojka od 10% koju preporučuje EFSA, nema tehničkih problema za e, primjenu, te je potreban politički konsenzus. Hvala vam. Hvala vam. Iduća kolegica. Ovo je teška rezolucija imamo različite argumente. Teško je doći do zajedničkog stajališta. Možda možemo razumjeti jednu vrstu opasnosti, ali možda ne sve. Moj klub se ne slaže s ovim prijedlogom. Neće nam smetati ukoliko se to ne prihvati dobro. Za nas je pitanje kada pogledam argumente za ovu protiv granica 50% koja se nalazi u prijedlogu komisije, mislim, to baš nije dobro. Pismo EFSE predlaže granicu od 20% u svrhu sigurnosti. se, njihov prijedlog se ne tiče označavanja hrane, mislim da to mora biti jasno. svrha propisa je da se istakne prisutnost ovih nanočestica, nije da bi se istaknule njihove opasnosti. To također moramo imati na umu. Ne vidim kako bismo da, dakle, trebali uvesti novi prag osim ovoga koji je predložen i zašto bismo davali te dodatne informacije. Osim toga, svjesna sam da se dobimo informacije iz različitih izvora, e, tako znam da testiranja ne mogu mjeriti postotke. Dakle, iako EFSA koristi ovo ovaj izrazu nedostatku informacije, mi bismo sa time trebali pozabaviti, to bi trebalo provesti koliko zbilja možete testirati i biti jasni u određivanju ovih postotaka. Međutim, ja mislim da po dostupnim podacima mi zapravo nemamo takva testiranja na raspolaganju. Dakle, koliko želimo imati označavanje na osnovu tih podataka, to bi značilo ne raspolagati dobrim podacima. Kada je riječ o dodacima hrani, smatram da ovdje trebamo razumski pristupiti problemu. Jasno mi je što čemu se ovdje govori. Ukoliko ja kao potrošač gledala žitarice koje jedan već deset godina za doručak i odjednom vidjela neku novu definiciju sastojaka na pakiranju. A zapravo se ništa nije promijenilo u formuli proizvoda, što bi to izazvalo, bi li izazvalo nepotrebnu zabrinutost kod potrošača. Dakle, vidim u tome neku logiku, međutim, jasno mi je logika gospodina Šlutera, međutim, to nije ono što stoji u propisima koji se tiču hrane. I mogla bih podržati taj dio rezolucije, ali ne i ostatak i naš će klub glasovati protiv. Hvala vam, Chris Davis. Nastavit ću se na ovaj komentar kolegice Gerling. Ja podržavam prigovor. Mislim da bi trebalo postojati označavanje to iz načela koje zastupamo. Što je ono što je praktično, što je ono što se može detektirati, što je realistično, to se treba i mjeriti. Hvala vam. I riječ ima komisija. Eh, dann habe ich Nisam dobro shvatio. Dakle, još jedan kolega i onda komisija. Hvala vam. Želim u ime kluba SND reći da podržavamo rezoluciju, odnosno ovaj prigovor, zbog razloga koje smo naveli i također bismo htjeli od komisije čuti zašto su odobrali drugi prag od onog što preporuča EFSA, koji su za to razlozi, ali mi podržavamo ovaj prigovor.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 rezolucija, to je izuzetak za dodatke i gornja granica. Što se tiče izuzeća za određene dodatke u ovim delegiranim aktima, želim reći da to nije zabrana za sve aditive, Žele se samo isključiti oni koji se nalaze na posebnoj listi. a ne oni koji, su, koji se proizvode, koji će se, čiji će se sadržaj izmijeniti na njih se ne bi trebalo nositi ovaj propis. Da, da ću jedan primjer. E, instant kava sadrži sadrži element silikata od 1946. Međutim, mi želimo izbjeći izbunjenost kod potrošača, želimo označiti e, te elemente koji su danas poznati, koji bi možda mogli navesti potrošače na krivi trag, mogli bi pomisliti da se promijenio sadržaj njihovih omiljenih proizvoda, dok, dok se zapravo oni koriste u proizvodnji hrane u tom obliku već dugo vremena. Kao rezultat takvih označavanja e, potrošač ne bi mogao donijeti informiranu odluku, te bi se njegova odluka temeljila na prepostavke. Dakle, ovdje je potrebno unijeti neke, neka dodatna pojašnjenja. Želimo, dati potrošačima pravilnu informaciju kako oni ne bi bili navedeni na krivi trag. Kad je riječ o ovim granicama, Ovaj prag od 50% obuhvaća definiciju nanomaterijala i preporuke iz 2011. EFSA preporučuje komisiji 2012. da bi prag trebao biti niži od 50%, da bi se trebao uzeti u obzir zbog, eh, nakon što su oni izvršili procjenu sigurnosti. Što se tiče ovih pragova, odnosno granica, Blisko surađujemo sa našim e, zajedničkim istraživačkim e, centrima i naš e, dokument smo temeljili na njihovim saznanjima. Nismo protiv granice od 10%, sve dok se ona može provoditi. A prema savjetu koji smo primili od ovih istraživačkih centara, trenutno prag od 50% nije, ispod 50% nije moguće primjenjivati. Dakle, trenutne, trenutno raspoložive metode analize čestica ove veličine ne mogu se pouzdano mjeriti ukoliko su maže od, niže od 50% unutar prehrambenih proizvoda. To su podaci koje smo dobili iz naših istraživačkih centara. Kao što sam rekao, mi nismo protiv praga nižeg od 50%. Nismo protiv praga od 10%. I to smo istaknuli u uvodu delegiranih akta. I smatramo da bi se oni treba, da bi se ovaj niži prag treba obuhvatiti u nekim razvojem budućih metoda analize. želim istaknuti da ne bismo trebali um, miješati, odnosno brkati pojmove sigurnosti hrane i označavanja hrane. Kako da je prag, EFSA bi trebala garantirati sigurnost proizvoda, i to zahvaljujući trenutno raspoloživim propisima koji su na snazi. I Nećemo autorizirati proizvod ukoliko on nije siguran bez obzira na ovo pitanje granica. Konačno, mi mislimo da ne, da ne prevazilazimo svoje ovlasti upotrebom ovih delegiranih akta i nećemo time smanjiti zaštitu potrošača kada je riječ o sigurnosti hrane. Hvala vam. Hvala vam, Chris Davis i onda kolega Šluter. Hvala komisiji, dakle, povjerenik uh, je istaknuo da se garantira sigurnost proizvoda, sigurnost potrošača i da uh, prag niže 50% nije moguće primijeniti. A mi, dakle, sad raspravljamo, nismo došli do zajedničkog stajališta. Mislim da ne bi su trebali uvoditi propise koje, nisu, koje nije moguće primijeniti. To po meni stvara velike praktične poteškoće. Kako komisija odgovara na to? Kolega Šluter. Jasno mi je to kažete kad kažete da izuzeće ne obuhvaća ništa osim ovog popisa, a to je trenutno raspoloživi popis. velik broj elemenata. I kažete, koliko oni ne promjene oblik. Imamo titanium dioksid ili razne druge E brojeve, razne silikate, slične elemente ili magnezijev oksid, Dakle, ukoliko ih proizvođač danas koristi u nano obliku, to ne bi bilo označeno na pakiranju, ali ukoliko bi ga neko u budućnosti koristio, to bi onda bilo označeno. Kako onda to može biti neutralno kad je riječ o konkurenciji, odnosno tržišnom natjecanju? Po, po meni nema smisla. Ukoliko je prisutna čestica, onda to moramo označiti. Ne možemo raditi razliku. Danas je možda u jednom proizvodu u obliku nanočestice, sutra to više neće biti. Hoće li se onda mijenjati označavanje ova dva proizvoda koji sadržavaju jednake kemikalije? Zato što ćemo jedno značiti, drugi ne ne vidimo ovdje veliku logiku. Potom je li to moguće izmjeriti, je li to moguće primijeniti. To sam spomenjala prije tri tjedna, razvijena je nova metoda testiranja koja to može detektirati. Međutim, i EFSA je napisala svoje mišljenje da teško je kvantificirati nanočestice u hrani i zato što ne znamo koji su postoci aditiva prisutni u toj hrani. Međutim, u budućnosti bismo trebali to moći učiniti testirajući originalni proizvod. Dakle, dovoljno detektirati njihovu prisutnost i onda možemo vidjeti je li su li ove brojke iznad ili ispod e, granica i onda možemo testirati kemikalije koje se naknadno dodaju. Dakle, moguće je to ovo primjenjivati, moguće je to pronaći ove elemente i testirati ih u hrani. Dakle, po meni nije riječ o tome da je nemoguće ove propise primjenjivati. U svakom slučaju 10% ili 50% vi ćete imati isti problem ali ukoliko ovdje budemo detektirali one proizvode sa 10% ovih elemenata, onda će potrošač dobiti potpunu informaciju. Jasno mi je što želite reći, ali dalje se ne slažem s logikom koja, se, koja je iza toga. Hvala vam i još jednom riječima komisije. Kada je riječ o granicama. Ponavljam ono što sam rekao, kontaktirali smo naše istraživačke centre, I danas ne postoje pozdane tehničke instrumenti da bi se mjerile, te potom da bi se provodili ovi propisi koji bi detektirali nanočestice ispod granice od 50% konačnom proizvodu na tržištu. Oni se možda mogu naći u čistoj kemikaliji, ali kada su dio jednog proizvoda, onda ih je teško analizirati, teško utvrditi njihove granične vrijednosti. Dakle, moje mišljenje se temeljni na savjetima tehničkih e, stručnjaka iz ovih istraživačkih centara koji vele da se ispod 50% trenutno to ne može provoditi. I ponavljam, nismo protiv niže granice. To smo naveli našim uvodnim e, odredbama, ukoliko se razvije nova tehnologija, ukoliko ona postane sofisticiranija, ukoliko se ona bude mogla rutinski primjenjivati. tada ćemo to izmijeniti, ali danas to nije moguće. A kada je riječ o popisu koji ste spomenuli, istina imamo stotine elemenata na ovoj listi. Međutim, mnogi od njih neće biti nikad prisutni kao nanočestice. Međutim, ukoliko ovi dioksidi koje ste spomenuli, magnezij, oksid i slično, oni postoje, oni su predmet e, ponovne evaluacije od strane EFSE, ona provjerava sigurnosne aspekte nanočestica ovih aditiva. Ukoliko ova evaluacija potvrdi da prisutnost određenog postotka ovih nanočestica predstavlja rizik, mi to nećemo dozvoliti ove elemente. Međutim, postojeći aditivi, koje ste spomenuli, oni su prošli sigurnosnu procjenu EFSA i koliko se ta sigurnost ponovno dokaže i oni se oni se ponovno dozvole to će značiti jedno međutim ukoliko netko proizvede novi neki novi element koji sadržava nove nanočestice. To se neće smatrati postojećim aditivom. I tada se ne bi primjenjivalo ovo izuzeće. Dakle, ovaj silicijski dioksid dakle ne bi bio predmet izuzeća i dakle, kada bi se utvrdila njegov, njegov učinak na zdravlje, on bi trebao biti označen kao nanoelement. Dakle, dobio bi novi e-broj. I u zagradama bi stajala oznaka nano. Međutim, koliko riječ o aditivima koji danas postoje, tada bi se primjenjivalo ovo izuzeće i ne bismo tražili označavanje. Gut, damit sind wir am Ende der Aussprache. Evo, završili smo raspravu. Glasovanje će se održati danas poslijepodne. podne. Rasprava o ovoj točki dnevnog reda je završena u očekivanju glasovanja. Karl Schluider. Dakle, da, 28.1. je spomenuto da imaju novi način mjerenja i također malo manje koncentracije nego što ste spomenuli. Dakle, možda to EFSA nije još zamijetila. Evo, s time smo završili. Gotova je rasprava o današnjem dnevnom redu. Koordinatori će se sastati u 15.30 do 17 sati i od 17 sati nadalje je predviđeno glasovanje o mnogim izvješćima. Želim vam ugodnu pauzu.